So, good afternoon, colleagues. I propose we start the debate this afternoon. Dobar dan, predlažem da stanemo. Drago nam je što možemo ovdje zaželiti došlicu ministru zdravstva eh, Estonije, gospodinu Osinovskom. Zbog toga što Estonija predsjedava Evropskim vijećem. Imamo ovdje imamo. Drago nam je da ministar ima interesa za naš odbor i mislim da nam sigurno može pomoći promicati naše interese za vrijeme predsjedništva Estonskog i neformalno smo raspravljali o tome da imate ambicije tijekom predsjedništva da se bavite pitanjima zaštite zdravlja. Dakle, želimo dobrodošlicu na našem sastanku i rado ću vam dati riječ da vi prezentirate svoje prioritete za ovih šest mjeseci predsjedanja. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, poštovani e, zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, hvala na ovoj prilici da vam predstavim prioritete e, e, estonskog predsjedanja u području zdravlja. Želim zahvaliti malteškom predsjedanju na odličnom poslu koji su obavili tijekom prošlih šest mjeseci Estonca je preuzela predsjedavanje Vijećem Europske unije prvi put u našoj povijesti, sedmog i to radimo sa puno žara, ali i sa osjećajem odgovornosti. Moto našeg predsjedanja je jedinstvo kroz ravnotežu. Danas više od svega Europa treba jedinstvo u vrijednostima, idejama i aktivnostima. Puno je rečeno o potrebi da se Europu približi građanima, a zdravstvo je svakako nešto što sve nas e, osobno e, zanima, želimo živjeti e, zdravo, to je važno i želimo aktivno živjeti, doprinijeti društvu i gospodarstvu. Isto je tako važno da prema Eurobarometru Evropljani smatraju zdravstvo i socijalnu sigurnost jednu od najvažnijih stvarima s kojima se sučavaju njihove zemlje i na istom je to četvrto mjesto kao i prijetnja od terorizma. Evropska suradnja može nam donijeti dodanu vrijednost kad se nosimo sa zajedničkim izazovima za zdravlje i poznato je da su najveći problemi u Europskoj kronične bolesti uglavnom vezane za životni stil koje i, često su, ih se može spriječiti. Kao što znamo, bolesti nemaju granice i rješenja se mogu dijeliti. Više smo, možemo biti uspješni ako zajedno se nosimo sa tim izazovima. Tijekom našeg predsjedanja mi želim, planiramo nastaviti raditi na europskom e, dnevnom redu vezanom za zdravlju vezano za dva prioriteta. Prvo je borba protiv štetne, štetne upotrebe alkohola, a zatim digitalna inovacija u zdravstvu. U štetne upotrebe alkohola ima negativan učinak na, na zdravlje pojedinaca, ali i na društvo u cjelini kroz e, probleme kao što su nasilje, smanjena radna sposobnost i tako dalje. Znači se da alkohol doprinosi problemima zdravstvenih u skoro 200 slučajeva prema procenama godišnji troškovi društva mogu doseći 372 milijarde eura godišnje. Europa je regija koja se puno pije dva puta više nego u svjetskom prosjeku i u Europi stvarno imamo problem sa pićem u globaliziranom svijetu. Neki problemi vezani za alkohol ne mogu se lako riješiti mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj razini, prekogranični aspekti vezani za reklamu, označivanje i prekograničnu trgovinu razvodnjavaju učinkovitost mjera koje poduzimaju pojedine zemlje. Europski parlament isto tako je naglasio značaj sveobuhvatnog e, adresiranja tog problema vezanog za alkohol u svojoj rezoluciji iz e, travnja 2015. godine. Reći ću vam sada primjere o reklamiranju alkohola u digitalnim medijama koji su jako prisutni, posebno atraktivni i prilagođeni mladim ljudima, mladim ljudima, iako većina europskih zemalja ima neke propise vezano za marketing alkohola, velika je raznolikost što se tiče tih regulacija i digitalni mediji su nemaju, ne poznaju granice pa na taj način se umanjuje učinak nacionalnih propisa i oni posebno loše utječu na djecu i mlade ljude. Činjenica da su alkoholna pića trenutno izuzeta od zahtjeva za iznačivanjem u skladu sa zakonom o označivanju hrane sprečava potrošače da o, izaberu na bazi informacija. Da bismo, imali, da bismo mogli racionalno donositi odluke, trebamo imati pravo na informacije, ali isto tako moramo biti svjesni po, po, posljedica konzumacije. To su pitanja koja se ne mogu riješiti samo na razini jedne zemlje. Naravno i samo regulacija je nešto što je komisija predložila, ali mi znamo da samo regulacije nije je samo zapravo isprika da se ništa ne napravi, upravo smo to radili već predugo. Naravno svaki propis treba e, poštivati i vrijednosti jedinstvenog tržišta i na toj osnovi i upravo iz tog razloga trebamo tražiti rješenja zajedno. Ako imamo propise koje će zaštititi, koje će zaštititi potrošače u području igračaka ili farmaceutskih proizvoda ili duhanskih proizvoda, zašto onda ne i u području alkohola koji ima puno, veću štetu radi jer botljanima očito čine e, igračke. Očito je da, za, da je to jedno prekogranično pitanje i više se može postići na razini Europske unije ministri zdravstva će o tome raspravljati na sastanku 21.7. u Taljinu, a organizirat ćemo i predsjedničku konferenciju o tome kako se nositi sa prekograničnim aspektima e, štetne upotrebe alkohola u Taljinu u desetom mjesecu, a to ćemo, zaključke ćemo zatim prenijeti na vijeće koje će donositi zaključke u prosincu. Što se tiče digitalizacije zdravstva, moramo reći da je to jedan od važnijih prioriteta ove ovog iz horizontalno iz više razne zemlje članice imaju zajedničke izazove kako bi osigurale održivost zdravstvenog sustava e, u cijeloj Europi gdje imamo puno inovacija i sve starije stanovništvo. Digitalne tehnologije i bolja upotreba podataka mogu nam pomoći u definiranju politika koje će omogućiti da imamo održivije zdravstvene sustave koje će bolje služiti građanima. Digitalna rješenja daju sigurniji e, pristup informacijama i mogućnosti da se bolje razumije i upravlja vlastitim zdravljem. To je posebno važno za osobe koje imaju kronične probleme koje zahtijevaju stalno praćenje. U tom kontekstu sve više naglašavamo mogućnost pristupa e, zdravstvenim podacima e, online na siguran način. Na taj način što se povećava mogućnost da se i omogući pristanak za razmjenu podataka, a i korištenje podataka za istraživanje i inovacije. Trebamo interoperabilne sisteme zdravstvenih podataka koje će omogućiti da se koriste naprave za osobno zdravlje i razmjena između podataka između pacijenta i onih koji pružaju usluge zdravstvene. Isto tako pitanje je kako ćemo koristiti veliku količinu podataka koja se kreira i od strane ljudi u svakodnevnom životu koji koriste pametne naprave da bi pratili zdravlje i kako da, jer žele upravljati kroničnim, napor, kroničnim e, poremećajima. Moramo osigurati i pojedinačne i kolektivne koristi kako bismo postigli puno u postivanju, u definiranju novih dijagnoza, a istovremeno zaštitili podatke. To sve su to prilike koje nam nudi digitalno sigurno tržište, to bi moglo omogućiti povoljne uvjete da sve više koristimo takve mogućnosti kako bismo recimo otvorili standarde. Isto tako srednjoročni pregled komisije vezano za digitalnu transformaciju u području zdravlja, jedno je od važnijih područja. Na neformalnom sastanku ministarstva zdravstva u, u sedmom mjesecu, koji sam već spomenuo, istraživat ćemo mogućnosti za suradnju između zemalja članica kako bismo bolje e, omogućili građanima da online dođu do podataka o svom zdravlju i da isto isto vremena imamo više inovacija. Imat ćemo i konferenciju o vis, na visokoj razini koja će se u Taljinu biti u 10. mjesecu, 16. do 18. U toj konferenciji sasnaće se dionici kako bi saznali sve više o tehnološkim razvoju i kako bi sudjelovali u, razvoj, u raspravama o tome koje će, koje će definirati strategiju jednostavnog digitalnog, jedinstvenog digitalnog tržišta. Želimo definirati mogućnosti suradnje i želimo da se naši zaključci koje ćemo predložiti prihvate u prosincu. Isto tako nastavit ćemo sa raspravom o paketu veterinarskih medicinskih proizvoda. Tu se rasprave vode u vijeću i već je napravljen dobar napravljen na tehničkoj razini. Spremni smo uložiti u napore da bismo došli do kompromisa u vijeću kako bismo se dogovorili o mandatu za pregovore do kraja našeg predsjedanja. Konačno, dopustite mi da zahvalim Maltijskom predsjedniku i isto tako triju predsjedave Nizozemske i Slovačke na odličnom obavljenom poslu. Estonsko predsjedništvo nastavit će rad i rasprave o, na, o, o rezistentnim mikrobima i pristupu lijekovima i održivom odgovoru na HIV i tuberkulozu što se čiče AMR-a, važno je boriti se protiv njega i od e, komisija je predstavila novi plan akcije koji će biti na dnevnom redu neformalnog sastanka ministara zdravstva, a isto tako i kod Agrafišu vijeću u, osmom, u sedmom mjesecu 23.11. sastanak na visokoj razini o AMR-u biti će organiziran u Briselu i zarazne bolesti kao što su HTB i hepatitis C još uvijek su značajan problem zdravstva zakonodavstva u brojnim europskim zemljama, tranzicija, prelasa međunarodnog e, podrške donora do, osiguravanja održivog e, financiranja kako bi se usluge vezane za HIV i TB uključile u nacionalne usluge zdravstva su izazov za brojne zemlje. Da bi se raspravljalo o tim izazovima na visokoj razini ćemo krenuti u dijalog o politici, o održivim odgovorima na HIV i u Europi koji će se, na sastanku koji će se održati u Taljinu 12. i 13. prosinca. I isto na kraju želim zahvaliti članovima ovog odbora za, na posvećenosti radu vezano za pitanja koja su od velikog značaja za zaštitu zdravlja europskih građana. Mi se nadamo da ćemo dobro surađivati sa vijećem tijekom našeg predsjedanja. Puno vam hvala. Hvala lijepo na vašoj prezentaciji i što ste nam definirali svoje prioritete. A sad bih dala riječ kolegama. Prvo da vidimo pitanja koordinatora koje predstavljaju političke skupine. U ime EPP-a imamo prvo pitanje. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa predsjedniku vijeća na uvodnim riječima. Postoji velika razlika u prezentaciji vašega kolege koji je danas govorio prije podne o zaštiti okoliša i velika razlika u vašoj prezentaciji. Naravno, vi niste odgovorni za to, ali moramo se pobrinuti da se te promjene izmjene. Vaš kolega je govorio samo o klimi, zaštiti okoliša, kao jako puno zakonskih akata je bilo na stolu. Vi naravno niste o tome mogli govoriti, samo ste govorili o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Doista podržavam vas, molim vas da krenete brže. Vijeće predugo radi na tim pitanjima bez rezultata molim da zadržite i mogućnosti amandmana koje je predložio parlament kako trijalog ne bismo trebali pokčinjati iz početka. E, ja sam Jean-Claude Junckeru rekao već na sastanku prije četiri tjedna, a možda i gospodinu Timmermansu također, da nije moguće da Juncker i Timmermans nisu napravili nikakav prijedlog koji se odnosi na pitanje zdravlja. E, kad pogledamo i pitamo građane što im je najvažnije, oni će uvijek odgovoriti zdravlje. I to su naravno odgovorili i u upitnicima koje je poslala Evropska unija. Nacionalne države imaju važne nadležnosti u tom pitanju, ali postoje neke stvari koje mi moramo urediti. Moramo biti vrlo oprezni. Ne bismo smjeli ostaviti dojam da ljudima propisujemo što smiju jesti i piti, ali naravno kada se radi o alkoholu stvari su drugačije. Moj sin ima 18 godina e, i pitao me u nedjelju večer zašto na svim proizvodima piše koliko imaju kalorija, a ne piše niti na pivi, niti na drugim alkoholnim pićima. Nisam imao razuman odgovor na to. Slično vrijedi i za rezistentnost na antibiotike. Tu trebamo konkretne planove, trebamo inicijativu za bolje razumijevanje uputa koje se nalaze u kuticama za lijekove. Dakle, komisija treba napraviti konkretne prijedloge. Previše govorimo, premalo djelujemo u području zdravlja Jako mi je drago što ste spomenuli temu e-zdravlje. Mm, tu trebamo konkretne mjere da sve skupa u Europi bolje funkcionira. Hvala vam. Uh, hvala, lijepo sad gospođo Dali u ime socijalista. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća kao predstavnica predsjedništva vijeća. Jasno mi je da vi eh, zastupate E, ove prioritete i pitanje digitalne inovacije zdravlja i štetne upotrebe alkohola. Mi svi smo svjesni ograničenja što se tiče javnog zdravlja i tu ima e, sigurno prostora da brže napredujemo. Ja bih htjela nešto reći o strategiji vezanoj za alkohol. Nešto što znam da je, do čega je vama jako stalo. Koliko imate uvjerenja da stvarno možemo postići do nove e, alkoholne strategije radije, ranije nego kasnije i koliko ste uvjereni da se možemo dogovoriti oko odgovarajućeg označivanja alkoholnih pića. I ovdje mislim na sva alkoholna pića i ključujući žestoka pića, pivo, vino i tako dalje. Zatim antimakrobna rezistencija. Vi ste rekli da ćete nastaviti raspravu o tom pitanju Upravo smo vidjeli prijedlog komisije o novom planu akcije vezano za ovu istu temu. Htjela bih znati koje specifične akcije vaša, vaše predsjedništvo planira poduzeti kako bi još više ubrzalo rješavanja u tom području i došlo do nečega što stvarno može značiti napredak. A što se tiče pitanja digitalne inovacije i zdravstva u vašem programu, govorite o promicanju suradnje i koordinacije o elektronskom zdravlju. To ste jako naglasili ovdje. Kažete da ljudima treba omogućiti elektronski pristup i veću kontrolu korištenja njihovih zdravstvenih podataka dok istovremeno se treba zaštititi njihovu privatnost. Kako planirate ići u tom smjeru uzimajući na, imajući na umu činjenicu da su tu i pitanja koja nisu tako lako rješiva. Hvala vam lijepo. Hvala puno, gospođo Dalin. Gospodin Pjerka u ime ECR kluba. Puno hvala. Ministre, hvala vam. Moja klub pozdravlja prioritete koje ste nam ovdje naveli posebno vezano za ono što ste rekli za elektronsko zdravlje i rani govornici su to spominjali. To je jedno važno pitanje koje se još uvijek u pripremi i nažalost još nije riješeno. Alkohol, mislim da ste točno naglasili da je, a, da je alkohol zapravo toksin. Znam da ljudi piju Međutim, potrošnja koja nije umjerena ima velik učinak, kako socijalni, tako ekonomski, a i na zdravlje. I mi bismo bili jako zadovoljni, mi smo jako zadovoljni ovim prioritetima koje ste vi u tom smislu naveli. A sad bih htio naglasiti dva pitanja uvezano su, zapravo pitanja. Kako ćete nastaviti ono što je započela, započelo malteško predsjedništvo. Oni su se usmjerili jako na lijekove i to bio sličnom e, e, lijekovima. To je jako važno, međutim to ima i puno restrikcija. I, sjetimo se da krivotvorenje i e, lažni lijekovi su isto tako važni a njihov učinak na zdravlje e, može biti značajan. Što se tiče vaših prioriteta, hoćete li poduzeti akciju koja će olakšati pacijentima liječenje sličnim lijekovima? Isto tako, hoćete li ponovo razmotriti legislativu koja se tiče krvi i e, tkiva. Imamo direktivu o sastavu krvi i tu je napravljen neki napredak od tada u medicinu. Stoga je došlo do velikih promjena kad se radi o upravljanju krvo i isto tako situacija. Sigurnost je danas puno veća. Tu, u tom području ima puno inovacija Imamo sada automatizirane testove, imamo puno podataka i lakše je i pacijentima, a i stručnjacima u području zdravstva. Pa se postavlja pitanje do koje mjere je estonsko predsjedništvo pratiti situaciju. Hoćete li se uključiti u dijalog sa komisijom na način da europsko zakonodavstvo bude na najvišoj standardu što se tiče sigurnosti kad se radi o E, o stanicama, krvinim e, pripravcima i tkivima. Hvala puno. A sad, gospođa Konečne u ime GUE. Hvala, gospođo predsjedavajuće, dragi ministre. Dopustite mi jedno hitno pitanje. Slažem se s vašim programom koji ste prezentirali. Svi se slažemo da u okviru kompetencije Ministarstva zdravstva vi ste izabrali pitanja i koja su bitna kao što je eh, antibakterijska rezistencija. To je priča bez kraja koju su i prethodna predsjedništva prezentirala. Pa bih ja željela vama poželjeti da stvarno nešto konačno u vezi s time napravite. No, dopustite mi da naglasim jedan problem. Jer Europski parlament je prihvatio rezoluciju u borbi protiv eh, HIV-a, hepatitisa C i tuberkuloze, jer imamo 30 tisuća novih infekcija ove godine. 120 tisuća osoba pa ima tuberkulozu. A mi kao Europski parlament nismo u stanju prisiliti komisiju da djeluje. Ja bih htjela apelirati na vas da vi kao zemlja koja predsjedava pomognete nama e, pritisnuti komisiju više jer smo čuli da ćemo dobiti plan, čak ni plan akcije u roku od, godinu, u roku od godine dana neku vrstu deklaracije. Pa mislim da je, je to opasan način kako postupamo e, sa zdravljem naših građana. Treba nam bolja suradnja u tom smislu među zemljama članicama. I komisija je propustila djelovati u tom smislu. Mi smo napravili što smo mogli. Prihvat, donijeli smo jasne rezolucije, no ja bih htjela vas tražiti da za vrijeme vašeg predsjedanja ponovno otvirete to pitanje sa Europskom komisije jer bez vaše podrške nećemo tu moći puno napraviti. Zahvaljujem. A sada gospodin Eckhart, hvala lijepo. I hvala gospodine ministre što ste danas ovdje s nama. Ponovit ću ono što su rekli moje kolege da je portfolio možda nije tako e, pun ne kao što je bio onaj jutrošnji, ali to ne znači da je manje važan i pokazuje i da su kompetencije na europskoj razini ovdje nešto zahtjevnije, ali možda tako ne treba uvijek biti, pa sam zato zahvalan vam što ste ovdje i što možemo konstruktivno zajedno raditi na određenom broju ovih dosija. Imam jedno određeno pitanje kao što je spomenula gospođa Dalios spomenula a to je otpor, e, e, otpornost bakterija na antibiotika. Jer to je tema koju je komisija e, definirala u jednom svom dokumentu u šestom mjesecu, a sad će opet biti na dnevnom redu savjeta koji se bavi poljoprivredom i ribarstvom uglavnom se gleda na alternative kad se radi o komisije kad se radi o otpornosti na antibiotike. No mi znamo i istraživanje je pokazao da postoji veza između korištenja pesticida i korištenja antibiotika s druge strane. I istraživanje isto tako ukazuje da korištenje herbicida može pod može utjecati na antimikrobnu rezistenciju to će, činjenica da je to na službeno na, radno, na, dnevnom redu o zaduženih za poljoprivredu očito jasno. Zato bismo od vas rado čuli kako vi mislite se baviti tim pitanjem, kako to ne bi bilo samo pitanje poljoprivrede, nego i pitanje kojim se treba baviti zaštita zdravlja. Hvala vam puno. Gospođa Dornanov. Hvala predsjednik Hvala vam ministre što ste došli na sasnak ovog odbora. Slažem se s vašom željom da se kao prioritet odredi, vašeg predsjedništva odredi borba protiv alkohola. Zloproba alkohola odgovorna je za 7% bolesti, oboljenja i smrtnih slučajeva u Europi, što odgovara 3 milijuna smrtnih slučajeva godišnje i od alkoholizma čini jedan od ključnih problema javnog zdravlja. Dva uzroka koje je parlament e, uočio jesu jako jeftini alkoholi i prodaja prekogranične, prekogranična internetska prodaja alkohola. Prvo pitanje, da li zamišljate promičbu, odnosno poticanje mjera u borbi protiv ova dva fenomena koji potiču alkoholizam? Zatim, Parlament se više puta jasno izrazio protiv GMO-a. Nedavno je jedna rezolucija izglasana kako bi se protiv, suprostavilo prodaji na tržištu jednog, jedne vrste GMO Za Parlament traži reviziju postupka za autorizaciju GMO-a u kojoj su sadržani brojni propusti koje prokazuju istraživači. Dakle, moje drugo pitanje je sljedeće. Namjeravate li poduprijeti stav parlamenta kako bi se spriječilo komisiju da na silu progura opet e, svoju viziju GMO. Hvala. Hvala lijepa. Ministre, ovo je bio prvi krug pitanja, tako da vam evo sada dajem riječ. Ukoliko želite, možete odgovoriti na pitanja naših koordinatora. Svakako, hvala vam lijepa. Hvala svima na pitanjima i komentarima. Prvo, gospodin Lize, slažem se. Premalo toga se radi po pitanju e, zdravlja i sve skupa traje predugo. Mnoge su stvari pokrenute, ali predugo traje njihova realizacija. Surađuje se sa različitim institucijama koje su spore, a druge stvari naravno ovise o tome da države članice različito shvaćaju E, isto pitanje. Dakle, čak i ako znamo da se radi o zajedničkom problemu, rješenja ne e, pronalazimo lako. Politika vezano za alkohol je dobar primjer za to. Gospođa Dali je pitala koliko sam uvjeren u sve to i kako ćemo brzo ostvariti napredak. ministri zdravstva traže od komisije već neko vrijeme da donese strategiju strategiju. Dakle, radi se o nekim mjerama kojima će se smanjiti šteta od e, bolesti uzrokovanih alkoholom. Da budem blag, nije ta inicijativa dobila preveliku podršku. Postoje vjerojatno jasni razlozi za to, ali Svakako u ovom području Evropska unija mora učiniti više i zato smo postali i dio stupa za socijalna prava. Možda se to spominje samo u jednoj rečenici, ali ta je rečenica važna. Važna je i za buduće rasprave. A sada odgovor na vaša konkretna pitanja. Zaštita podataka i digitalno zdravstvo. Dakle, naravno, privatnost je jedan od najvažnijih alata i instrumenta koje koristimo protiv toga, jer mislimo da vlade nisu u stanju e, izgraditi dovoljno čvrste i sigurne sustave za ispravnu uporabu. Mislim da ta napomena ne ide protiv sustava kao takvog, već naprosto signalizira potrebu za izgradnjom čvrstog sustava koji će štititi podatke i dopustiti ljudima kontrolu nad vlastitim podacima te koristiti naravno E, sustav na dobrobit e, vlastitog zdravlja i zdravlja cijele zajednice. Zato smo i nedavno usvojili čitav niz važnih zakonskih akata koji stvaraju nužan zakonski okvir za sigurnu razmjenu podataka. Sada se moramo usredotočiti na direktivu o mrežnim informacijama, o sigurnosti mreže i o EAEDS uredbi kako bismo onda mogli krenuti naprijed. I produbiti suradnju između država članica kako bismo došli do konvergentnih ili zajedničkih standarda o samim podacima i o kretanju tih podataka preko granica na siguran način. Antimikrobna otpornost ili rezistentnost, to je naravno vrlo važna tema i to ne samo iz perspektive zdravlja, kao što je rečeno, već i smotrišta problema koje tište poljoprivredu. E, s tim u svezi važno je dogovoriti se o jedinstvenoj zdravstvenoj strategiji komisija je izradila jedinstveni plan aktivnosti. Iako je istina da će ministri poljoprivrede raspravljati o ovom pitanju, isto tako je istina da će ministri zdravstva o tome raspravljati u srpnju i predstavit ćemo akcijski plan sljedeći tjedan. Tako da ćemo moći e, imati vremena razmisliti o tome kako ići dalje. Ovdje ću samo ponoviti, estonsko predsjedništvo će održati sastanak na visokoj razini 23. studenog ovdje u Briselu sa fokusom na jedinstvene nacionalne zdravstvene planove. Povezano s tim, veterinarsko-medicinski proizvodi, samo još jednom mogu naglasiti da ostaje još posla koji trebamo obaviti, no u vijeću smo spremni poduzeti nužne korake kako bi se ubrzale rasprave o tom pitanju. Naš cilj je do kraja našeg predsjedanja dobiti mandat koji će služiti kao temelj za pregovore s Europskim parlamentom. Naravno, vaše napomene o tome da trebamo biti oprezni, jer svakako trebamo uzeti u obzir i pitanja koja je e, pred nas postavio parlament i koja su bila vrlo dobro došla. Što se tiče problema s HIV-om, Estonija ima najveću stopu prevalentnosti HIV-a među odraslima u Europi. To je za nas doista važan, ozbiljan problem. To je ozbiljno pitanje koje trebamo rješavati i na nacionalnoj razini i posebno s onim državama koje nemaju nužne e, potrebne službe u vlastitim zdravstvenim sustavima, a i zbog toga što je zaraza HIV-a prekogranična prijetnja. Znamo da se Malta bila usredotočila na to pitanje, mi kanimo nastaviti i doista će ovo pitanje ostati visoko na dnevnom redu. E, i to ću pitanje postaviti i povjereniku, a svakako ću održati i seminar na visokoj razini o HIV-u zajedno sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije u studenom u Talinu. Dakle, o tome tu treba raditi više i mogu se samo s vama složiti s tim u svezi. Puno hvala ministre. Sada idemo na drugi krug pitanja. Prvi, gospodin Peterle. Izvolite. Poštovani gospodine ministre, želim svakako čestitati Estoniji koja prvi puta predsjeda Evropskom unijom. dosta ste stvari spomenuli s kojima bih se složio i koje mi se sviđaju. No, dopustite mi reći ono što mi se najviše svidjelo. Rekli ste da potrošači imaju pravo znati što konzumiraju i to pozdravljam. Pozdravljam informacije koje su vezane za zdravlje. Pozdravljam također i vaš plan za e-zdravlje i doista smatram da trebamo tu više učiniti na razini Evropske unije, a da nije potrebno mijenjati naše evropske ugovore. E-zdravlje ili e-zdravstvo predstavlja neograničene mogućnosti za našu buduću suradnju. Ovdje dakle spominjem e-zdravstvo u Europi mi je iznimno važno. Pozdravljam također i vašu inicijativu koja će povesti više računa za zaštitu radnika od uzročnika koji izazivaju rak. Rak je najveći uzrok smrtnosti na radnom mjestu. Prošli tjedan smo u Europskom parlamentu organizirali događanje vezano za problem raka kože i morali smo e, primijetiti da je svijest o tome vrlo niska. 20% evropskih poslodavaca e, nije svjesno problema i 20% radnika izloženo je štetnim utjecajima e, što ima nekad i smrtne posljedice. Dakle, želimo da se točno utvrde granične vrijednosti kojima smijemo biti izloženi na radnom mjestu i mislim da tu trebamo izraditi evropsku metodologiju i to temeljem znanstvenih saznanja, znanstvenih rezultata i podataka. Ova strategija bi morala biti stalno osuvremenjivana temeljem novih saznanja. Moje bi pitanje bilo sljedeće. Što možemo očekivati u svim ovim područjima? Što e, mislite e, kako i na koji način se možete suočiti s ovim problemima? Hvala lijepa. Hvala predsjednice, gospodine ministre. Najprije hvala što ste došli. Hvala na vašem e, uvodnom govoru i prvim odgovorima nakon prvog kruga pitanja. Ja ću sada e, analizirati jedno pitanje koje je važno za zaštitu Europljana i zdravstvenu zaštitu Europljana i tema koja će biti na dnevnom redu narednih šest mjeseci vašeg predsjedovanja. Radi se o endokrinim disruptorima. Naime, 4. srpnja predstavnici država članica Europske unije potvrdili su definiciju koja će omogućiti i olakšati definiciju endokrinih disruptora. I želim što nakon godinu dana pregovaranja 21 država članica, među kojima i Francuska, podržali su kriterije koji idu na ruku više kemijskoj industriji nego e, ljudskom zdravlju. Po mom mišljenju, klasifikacija tih endokrinih disruptora nije prihvatljiva i razina dokazivanja koja je potrebna kako bi se dokazala da je nešto endokrini disruptor je isuviše zahtjevna što će učiniti identifikaciju tih tvari otežanom i dužom. Što više ta definicija podrazumijeva i suviše brojne iznimke u ostalom na zahtjev Berlina izuzeće će spriječiti da se tu uvrste pesticidi koji imaju za cilj da postanu disruptori za neke e, insekte. Sada je lopta na strani Europskog parlamenta E, jer imamo na raspolaganju tri mjeseca da analiziramo ovaj prijedlog e, Europske komisije. Dakle, ministre, možete li nam reći da li, će vaš, da li je vaše predsjedništvo zadovoljno definicijom koju predloženom definicijom, a ukoliko nekako namjeravate ponovno staviti zdravlje europljana i poštivanje načela predostrožnosti u samu bit ovog zakonodavnog prijedloga. Hvala na vašem odgovoru. Hvala lijepa. Gospodine Farija, izvolite. Hvala ministre na dolasku i hvala na vašem izlaganju. Danas prije podne smo imali čast upoznati vašeg kolegu, e, ministra okoliša. Poštovani ministre, kao što znate, prije stupnja antimikrobne rezistentnosti e, prijeti otpornošću na lijekove te će pokrenuti određena hitna pitanja vezano za funkcioniranje zdravstvenih sustava. Moramo pronaći učinkovite antibiotike, ali istovremeno svi pacijenti svih dobnih skupina trebaju dobiti e, dobro i učinkovito liječenje istraživanje i razvoj novih antibiotika znači istovremeno i bolje korištenje postojećih. Kao ministar zdravstva i rada, koje korake kanite poduzeti da biste potaknuli zajednički plan za antimikrobnu otpornost i što Estonija misli o generičkim i biosličnim lijekovima. Što se tiče strategije suzbijanja korištenja alkohola, situacija miruje od 2016. Hoćete li se vi u vašoj strategiji priključiti komisiji, ništa ne raditi ili ćete umjesto toga pomoći da napravimo pritisak na komisiju da postane proaktivnije u tim pitanjima? Hvala vam. Uh, Hvala gospodine faria Gospođo Sandris. Hvala lijepa predsjedateljice, hvala gospodinu ministru. Tema o alkoholu je iznimno važna. Radi se istovremeno i o drugim inicijativama, a to je smanjivanjem šećera u dječjoj prehrani endokrinim disruptorima. Novi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 Antimikrobna rezistentnost je nešto što zahtjeva nacionalne planove ili planove na nacionalnoj razini. Tako da je moje prvo pitanje koji je vaš cilj? Želite li postaviti cilj, želite li obvezati nacionalne države da konačno počnu prikupljati podatke o korištenju antibiotika zato što te podatke nemamo kako i na koji način ćemo doći do tih podataka i kako ćemo napraviti nacionalne planove na koji način ćemo e, koordinirati naše napore. Hoćemo li imati određene poticaje no, e, za to, no brine me korištenje novih lijekova, novih e, antibiotika, jer smatram da bismo mogli koordinirati naš rad s tim u svezi. Što se tiče e-zdravlja, imamo podatke, podatke koje prikupljamo su iznimno važni. Međutim, trebamo razmisliti o tome kako ćemo upravljati tim podacima. Mene osobno brine pravo na zaštitu podataka, ali imamo i druga prava, a to je pravo na korištenje podataka. Tko smije koristiti ili upotrebljavati naše podatke. Doista e, trebamo imati održivi zdravstveni sustav koji je važan svim našim državljanima, ali istovremeno trebamo vidjeti kakva je tu korist za pacijenta. Tehnološka revolucija može koristiti i zdravstvenom sustavu, ali ne znam hoćemo li imati održivije zdravstvene sustave. Zato je moje pitanje upravljanje podacima kako ćemo to raditi i kako ćemo provesti ovaj e, elektronički e-zdravstveni sustav. I na kraju studija učinka koju je provela Europska komisija o trenutačnoj situaciji je nešto što me brine. Postoji određena opozicija u sektorima koji su protiv korištenja nekih novih tehnologija i novih lijekova, što je iznimno važno za funkcioniranje zdravstvenog sustava i o tome trebamo naravno voditi računa o budućoj neovisnoj organizaciji unutar Europske unije. Radi se dakle o evaluaciji lijekova i novih metoda kao i održivosti cijelog zdravstvenog sustava. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodin Hvala lijepa predsjedateljice i puno hvala gospodine ministre. Poklonili ste nam vaše vrijeme. Možemo zajednički razmišljati što će se postići u sljedećih šest mjeseci. Kolege su već spominjali neko pita, jedno pitanje koje ću evo i ja ponoviti, a to je otpornost na antibiotike. Vi ste rekli da je to za vas veliki, visoki prioritet. Sad se nadovezujem na kolegu Petera Lizea. Čini se da veterinarsko-medicinski proizvodi su nešto što je udaljeno od čovjeka, ali tome nije tako. Sve je povezano. I tu onda imamo pitanje zakonskog okvira, odnosno pričuvnih antibiotika. To je jako važno pitanje jer se ovdje ne radi samo o veterinarskim proizvodima, već se ovdje radi i o utjecaju istih pripravaka na ljudsko zdravlje. Što se tiče postupanja s homeopatskim pripravcima ili lijekovima koji se prodaju online, E, to je također pitanje koje trebamo riješiti. Mi e, kao parlament, i to želim jako naglasiti, želim da se napreduje. 2016. smo pokrenuli te zakonske okvire ovdje u parlamentu i sada je na vijeću odgovor. Oni moraju reći kako ćemo dalje, kako vide ove probleme i doista bismo se veselili kada bi Estonija ovdje dala svoj doprinos i ubrzala stvari. Hvala vam. Hvala vam, sada gospodin Fontulis. Hvala, predsjednice. Ministre, govorite o svojim planovima i govorite da će zloporaba alkoholnih pića biti na viskoj na viskom mjestu vaših prioriteta. Da, alkohol je prava pošast, osobito među mladima, kao i droge isto vrijedi i za alkoholizam. Sjetimo se cigareta i ambalaže cigareta. Tu imamo upozorenja gdje se kaže, gdje se objašnjava da to ima utjecaj na plodnost, na javno zdravlje i tako dalje. Zašto ne bismo, trebali bismo imali isto tako upozorenje na alkoholnim pićima gdje se treba reći da je zloporaba alkoholnih pića ovisnost koja će ubiti, može ugroziti život e, potrošača i njihovog okruženja. Osobito treba naznačiti da to može imati utjecaja na ljude koji žive u obitelji, izazvati podsjeti nasilje obitelji. Kada gledamo kako se oglašava alkohol na televiziji, često imamo mlade i prikazuje nam stvar kao da je život jedna velika zabava, i samo nam se kaže da treba koristiti umjereno piće, ali to ne ide baš tako. Sada bih prešao na e, HIV. Vidimo da je prevalencija ponovo porastu, imamo bolesti koje poput tuberkuloze smo mislili da su nestale, ali imamo velike brojeve migranata e, koji se kreću kontinentom. Mislim da ih e, da moraju imati pravo na zdravstvene preglede jer mogu E, širiti tuberkulozu i slične bolesti. Dakle, važno ih je testirati i paziti na njih i pružiti im e, potrebnu zdravstvenu zaštitu. Hvala kolegama. Da li ima netko još od kolega tko se želi javiti za riječ? Ukoliko ne, onda možemo ponudati riječ ministru. Najpšu hvala, ja se spričam ukoliko nisam zabilježe sva pitanja. U svakom slučaju nastoja ću odgovoriti na što veći broj vaših pitanja. Pa prvo što se alkohola tiče, da, naravno, vijeći i dalje vršiti pritisak na komisiju da aktivno djeluje po tom pitanju. No kao što rekao, to je jasna jedna od onih tema glede kojih e, stavovi unutar država članica su dosta različiti u najmanju ruku, dakle, glede toga kako rješavate problem. O to ne znači da to pitanje ne trebamo održavati na vrhu popisa naših prioriteta, jer upravo zahvaljujući takvom načinu ponašanja i e, tako smo pristupili pitanju duhana. Znate, prije 20 godina nije se moglo ni zamisliti zbog ogromnog pritiska industrije da će se e, pristupiti i rješavati taj problem na europskoj razini, ali nakon e, velike borbe i naš zajednički ciljevi su prevladali i uvjeren sam da će to biti isto tako i glede alkoholnih pića, no ta bitka tek počinje. Dakle, moramo to sve imati na umu i, i dalje se zalagati za promjene. Što se tiče korištenja podataka, spominjano je pitanje integriteta i pristupa podacima. Naravno, kao što sam rekao, jedan od glavnih e, argumenta onih koji su bili protivnici e-zdravstva jeste da su podaci u dosta da su dosta osjetljivi, ali ako E, ali ja sam se uvijek izlagao za čvrst e, okvir i sustav zaštite podataka i to smo napravili. Sad postoje različite strategije po ovom pitanju, no predostrožnost e, glede uporabe zdravstvenih podataka jest ključ za uspostavu bilo kojeg uspješnog sustava, na primjer u Estoniji. Osobni zdravstveni podaci u okviru e-zdravlja imaju na njih pristup tom, tom sustavu imaju pristup isključivo liječnici kojima su povrijednju ukazali pacijenti. Što se tiče endokrinih disruptora, početkom srpnja države članice na stalnom odboru za bilje, životinsku hranu e, glasali su i čim e, komisija dostavi e, provedbeni akt i delegirani akt o uredbi o biocidima. Vijeće će e, izvršiti svoju dužnost nad kontrole i to će onda netom poslije biti provedeno. Što se tiče dostupnosti lijekova, znamo da je to i važno, ali i sporno pitanje države članice se zalažu, neke zalažu za dobrovoljni sustav u Europskoj uniji, a tu postoji moguće mjere Joint Horizon Scanning i razmjenu e, podataka za određivanje cijena, osobito kada se radi o pregovaranju i dogovaranju cijena. Komisija trenutno analizira utjecaj različitih poticaja i nagrada za inovativnost u farmaceutskoj industriji a što se tiče dostupnosti i pristupnosti lijekova, odnosno lijekovima, Estonsko predsjedništvo će analizirati pitanje dostupnosti lijekova na sastanku na razini sa predstavnicima farmaceutske industrije u Rovinu. Posljedno je pitanje u više navrata o AMR-u antimikrobskoj rezistenciji, odnosno otpornosti. Dakle, komisija će predstaviti svoj vlasti akcijski plan e, rješavanja ovog problema zahtjeva djelovanje i na razini Europske unije i na raznih država članica. Ovo je neupitno ozbiljan problem koji su pokrenuli neke zemlje. Uopće nemamo ni statističke podatke o tome. Naravno, e-zdravstvo može nam pomoći s tim u vezi, ako uspijemo dokumentirati naravno u kojoj mjeri se prepisuju antibiotici e, ljudima i životinjama, onda bismo mogli e, dobiti statističke podatke i to bez ikakvih e, posebnih istraživanja. I tu bi Dakle, tu bismo mogli vidjeti u kojoj mjeri se koriste i u sektoru veterinarstva. Tu bi dobro došli statistički podaci. Toliko od mene za sada. Želim vam zahvaliti na pružene prigodi da razmijenimo gledišta o brojnim temama. Nadam se da ćemo imati uspješnu suradnju tijekom ovog predsjedništva. Hvala vam. Thank you very much, Hvala ministre, želim vam puno uspjeha i računamo na vas za uspješnu suradnju tijekom vašeg predsjedništva. Hvala vam što ste došli danas. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću gospođe Ajuso o definiciji prezentiranju i označavanju žeskih alkoholnih pića. Ovo se radi o razmatranju nacrta izvješća i naravno najprije dajem riječ izvjestiteljici gospođi Ajuso. Hvala predsjedateljice. Ovaj prijedlog uredbe ispravlja uredbu iz 2008. godine kako bi homogenizirala nazive alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te kako bi se to sve skupa prilagodilo Lisabonskom ugovoru. Radi se o uvođenju članka 43. stavak 2. E, jasno se mora navesti da se radi o poljoprivrednim proizvodima, prehrambenim proizvodima i to je nešto što pozdravljam. Dakle, ove se zakonodavstvo preinačuje kako bi se uskladilo s pravnim okvirom Lisabonskog ugovora. No, mislim da je nužno da cijeli proces zadrži one prerogative koje je donio parlament vezano za trenutačno uređivanje ovog sektora. Predložili smo različite amandmane, provedbene akte koji e, su u ovlasti parlamenta i gdje smo željeli ostati koherentni sa sadašnjom situacijom te smo doista i vidjeli gdje se može raditi o delegiranom, a gdje o provedbenom aktu. Ono što je najvažnije reći jest da ovlasti imaju ograničeno trajanje, trajanje na razdoblje od pet godina s mogućim produljenjem za isto vremensko razdoblje. Zatim postoji još jedna važna izmjena, a to su izmjene pod glavom trećom koja govori o označavanju geografskog podrijetla E, radi se o različitim primjenjivim režimima vezano za oznaku zemljopisnog ili geografskog podrijetla. Radi se o specifičnom sektoru, sektoru alkoholnih pića. Imamo nekoliko amandmana, konkretno jedan amandman koji govori o postojećim oznakama zemljopisnog podrijetla te oznake se automatski trebaju zaštititi e, i u novoj uredbi, tako da ne dolazi do anuliranja već zaštićenih proizvoda stupanjem na snagu nove uredbe. Još jedna promjena je e, ukidanje aneksa 3 Aneks 3 je e, bio dio uredbe 110 o zemljopisnom podrijetlu. Na tom mjestu komisija predlaže elektronički registar ili evidenciju, nešto slično što već postoji za e, označeno geografsko podrijetlo određenih prehrambenih proizvoda. E, smatram da je ovaj elektronički registar ili evidencija nešto što je nužno jer bez obzira na sve dvojbe koje imamo olakšat će pristup podacima. Parlament treba sudjelovati u procesu izrade ove evidencije ili ovog registra. Ja sam svjesna da se svi neće s time složiti, ja sam sama imala dvojbe oko ukidanje aneksa broj 3, zato bih eh, htjela čuti razmišljanja kolega s tim u svezi. Što se tiče članka 13, tu se određuje da pojmovi koji su u kurzivu u aneksu 2 ne mogu biti nositelji etikete ili oznake alkoholna pića, eh, što postoji u prethodnoj uredbi. Ove se kategorije ne pojavljuju u kurzivu, već mm, zbog toga predstavljaju čitav niz mm, formalnih eh, izmjena ili amandmana. Na aneks 2 sam predstavila određene amandmane. Radi se o tome da trebamo uskladiti uredbu sa e, onom koja već postoji. I konačno, radi se o tehničkim pitanjima. Da bismo izmijenili postojeću, trebamo voditi računa o zemljopisnim oznakama. Znam da nemamo puno amandmana, ali svejedno bih željela čuti mišljenje kolega o ovim amandmanima koje sam navela. So hvala gospođa Jusov. Sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni koji su nazočni. Najprije gospođa Milior. Puno hvala predsjedateljice. Zahvaljujem i kolegici Juzo na ovom izvješću. Ja sam dobila to izvješće, ja sam ga vrlo pažljivo pročitala i doista ste se potrudili napraviti ove izmjene i ove dopune koje su važne i zbog toga vam najsrdačnije zahvaljujem. No, na početku želim naglasiti jednu važnu stvar, smatram da bi to moglo biti važno i za sve ostale zastupnike i da bismo trebali pripaziti da u budućnosti mala i srednja, male i srednje proizvođači alkoholnih pića i male i mali i srednji proizvođači piva imaju iste uvjete kao i veliki globalni koncerni. Dakle, doista trebaju imati poštene uvjete izlaska na tržište i regionalno visoko vrijedne proizvode doista moći i prodati na tom tržištu. Ja želim dobro iskoristiti vrijeme koje imam na raspolaganju, pa ću se ograničiti na tri pitanja vezano za zemljopisno podrijetlo. Gospođa Juza je to već govorila, tu neću ulaziti u detalje, ali smatram da postoje tri pitanja oko kojih se još treba raspravljati. Ja ću sama predložiti amandmane. Prva stvar, prenošenje ovlasti delegiranim pravnim aktima. Kratko smo o tome nešto čuli. Ja sam u potpunosti svjesna da ovaj nacrt uredbe jeste vrlo tehničke prirode. Imamo još staru uredbu koja je na snazi, ali moramo ju nekako prilagoditi Lisabonskom ugovoru. Tu prije svega mislim na prenošenje starih prava u provedbene i delegirane akte. No, istovremeno mislim da mi kao parlament ne smijemo ispustiti situaciju iz svojih ruku. Naša, e, naše su ovlasti sada ograničene. Čini mi se da nam komisija nudi paket sa više delegiranih akata koje ćemo onda morati i donijeti ili odobriti u paketu i tada nećemo sadržajno moći ništa mijenjati. Tu prije svega mislim na članak peti anekse moramo mijenjati. Izvjestiteljica gospođa Ajuzo bi htjela ograničiti to pravo komisiji na pet godina. Ja ću jasno reći da mi to nije dovoljno. Tehničke definicije kategorije alkoholnih pića u prilogu ili aneksu 2 su ključan sastavni dio uredbe. Ja bih rekla da je to najvažniji dio te uredbe. 2019. nećemo moći e, dobiti prenesene ovlasti od komisije. Mislim da se ovdje doista radi o ključnom propisu i zbog toga mislim da trebamo izbrisati članak peti u posljednjih devet godina uredba o alkoholnim pićima uzrokovala je samo nekoliko desetaka promjena. Ukoliko trebamo nove promjene koje ovdje i danas nećemo moći učiniti, tada bismo ih trebali moći učiniti u određenom pravnom postupku. I sigurna sam da mi kao parlament možemo to i ostvariti. Druga za mene važna točka jest dodatno dodavanje šećera ili e, voća, voćnog šećera, na primjer kod proizvodnje vina ili ruma, Europa mora imati usklađene vrijednosti šećera. U članku četvrtom uredbe piše da je dozvoljeno dodavati šećer za zaokruživanje konačnog okusa alkoholnog pića. To mi je mm, preopćenita definicija, zato što možete šećerom kaširati ili sakriti određene pogreške u proizvodnji. na taj način se varaju naši potrošači i e, kupuju bolju, e, lošiju kvalitetu pod bolju kvalitetu. Što se tiče dodavanja šećera i dozvole za isto, to će jako ugroziti tržišno natjecanje i tu dolazimo do treće točke o čemu je govorio i ministar iz Estonije, a to je borba e, protiv prodaje žestokih pića. E, često se ne može pročitati koliko, na primjer, čaša likera od jaja sadrži kalorija. E, nigdje ne piše koliko likeri sadrže šećera ili kalorija do proljeća 2018. trebamo donijeti e, pravila o tome. Ja sam skeptična. Možemo li u tome uspjeti? Proizvođači piva, vina, likera i alkoholnih pića imaju različite interese. Tako da se pitam je li moguće te interese objediniti. Ukoliko se to neće moći učiniti, tada moramo djelovati brzo i donijeti obvezujuća pravila do sada mi nitko nije objasnio zašto na flaši coca cola imamo označen postotak šećera i naznačene kalorije. Ako to isto tražimo na flaši ruma, na boci ruma, to nećemo moći pronaći. Dakle, potrošači moraju moći dobiti te informacije i zbog toga se moramo založiti za jasno označavanje sastojaka i njihove vrijednosti na alkoholnim pićima. Puno hvala na vašoj pozornosti. Ove su bile tri najvažnije točke, a ja ću amandmane predati. Hvala, gospodina Prijekra. Hvala, predsjednice. Najprije Dopustite zahvalim izvjestiteljici, gospođa Juso, na cijelokupnom njenom radu. Jako smo optimistični o ovoj inicijalnoj verziji izvješća, usklađivanje terminologije čini se ovdje ključnim pitanjem. Možda prodajno ime bi trebalo biti ključno jer ovdje imamo e, tržišnu marku, ime, ženskih pića, kategorije, sve su to dosta nejasni pojmovi i mogu stvoriti kaos u određivanju ove terminologije definicije. Ono što bi trebalo također biti jednost, preciznije jest razlikovanje u ovim e, kategorijama alkoholnih pića. Dakle, Imamo alkoholna pića s jedne strane i žestoka alkoholna pića s druge. Tu je, na primjer, amandman peti koji se tiče alkoholnih pića, gdje se uključuju također i žestoka pića. Sve to bi trebalo biti preciznije rečeno. Pozdravljam odredbe u okviru amandmana sedmog, gdje se govori o uzmanju u obzir odredbi država članica. Također pozdravljam amandman prvi, koji se tiče ustaljenih e, praksa u državama članicama. Nažalost, ne mogu u potpunosti podržati sve one slučajeve gdje imamo delegiranje ovlasti Europskoj komisiji, jer e, donekle sam sumnjičave glede provedbenih i delegiranih akata. Ovlasti Europske komisije koji se tiču izmjena E, aneksa, promjena definicija i dodavanje i odstranjivanje definicija nije nešto što se može dopustiti, odnosno što se može raditi posredstvom delegiranih akata. To bi se trebalo moći raditi na političkoj razini. Provedbeni akti čini se da su bolje rješenje od delegiranih akata, amandmani 16. i 18. i 20 nisu dovoljno dobri po mom mišljenju. Također bih želio naglasiti sljedeće. Najviši dopušteni sadržaj u alkoholu. To je nešto što ne, postoji u ovom dokumentu. Za neka ženska pića poput vodke ne postoje ograničenja, a to bi moralo biti jasno naznačeno amandman 43. maksimalni sadržaj alkohola mora biti naglašen, moramo imati restrikcije glede kvalitete etilnog alkohola koji odgovara onome što se piše u prilogu prvom točka 1. Kvaliteta alkohola mora biti jasnije opisana jer ovo što imamo je dosta nejasno. Idemo dalje. Maksimalni Maksimalna količina šećera u određenim pićima nije jasno definirana. Nemamo odredbe glede maksimalnog, e, maksimalne količine šećera e, za ovu kategoriju pića. Stoga je potrebno osloniti se na zahtjeve e, koji se tiču pića poput vodke i sličnih, no svaka pića nemaju iste prohtjeve i kriterije poput ovih, da ne spominjem e, njihove vrijednosti u kalorijama. što se tiče drugih e, šećera i zaslađivača, tu se referiram na točku 1, točka u prilogu. E, granične vrijednosti šećera moraju biti jasno definirane kao u članku 4.1 inače se može zasladiti piće kako bi se potpunio ukus. No, tu koliko vidim nema nikakvih ograničenja. Trebali bismo razgovarati o tome i izraditi jedinstven stav. Zatim oznaka zemljepisnog podrijetla dodatna je tema. Oznaka zemljopisnog podrijetla može se ticati određenih sastojaka, a kao takva ne bi smjela figurirati na popisu sastojaka. Dakle, ovo je nešto što se tiče točaka 8 do 9. Zatim imamo određene brige. Kao prvo, otklanjanje mjesta proizvodnje. Dakle, umjesto toga imamo spomen eh, za eh, carinskog zakona zajednice. To je problemačno jer brojna alkoholna pića procesuirana su dugo vremena prije nego što je proizvodnja okončana država članica završne etape proizvodnje nije ni na koji način država članica podrijetla niti proizvodnje. Ovdje ovo stiče, na primjer, viskija. 80%, posto takvih viskija je škotskog podrijetla, ali sama mješavina se e, radi drugdje, u drugim zemljama i imajući to na umu, onda brojna brojne takve viskije nećemo moći smatrati škotskim viskijima zbog e, oznake podrijetla. Dakle, ovo se sve stvara dodatne komplikacije. Imam i neke druge brige koje se tiču članka 8. stavak 5. Bezalkoholne imitacije i drugi proizvodi mogu se u određenim situacijama nazivati žestokim pićima. I potrošači koji s pravom mogu očekivati da su vodka, viski i sve substance koje su popisane pod određenom oznakom da će biti sadržane u proizvodu. Europski potrošači moraju biti sigurni da takve oznake neće jednovoditi na krivo e, potrošača, osobito ne mlade. Sve u svemu ovaj dokument je dosta dobar, ali ja ću uložiti određen broj amandmana. Hvala vam gospodine, sada gospođa Miller. Hvala predsjedateljice. Evropska alkoholna pića imaju dobar, su na dobrom glasu u Europi i to ne bez razloga. Mi doista imamo dobra alkoholna pića, imamo dugu tradiciju proizvodnje alkoholnih pića. U Njemačkoj imamo sada 16 tisuća malih proizvođača piva i alkoholnih pića, a i drugdje u Europi imamo takve proizvođače i zbog toga doista e, mi je drago čuti da se uvodi članak 43.2 Međutim, za ovu uredbu nije važno samo zemljopisno podrijetlo, važno je povezati proizvodnju alkoholnih pića s poljoprivredom i u budućnosti kako bismo zajamčili visoku kvalitetu proizvoda i kako bismo ostvarili glavni cilj uredbe. I zbog toga trebamo posebnu pozornost usmjeriti na ove male ili srednje proizvođače koje trebamo održati na životu. S jedne strane to jamči tradicionalne metode proizvodnje, a s druge strane to znači također i dobro funkcionirajući sustav zemljopisno zaštićenih podataka. Dakle, hoće li to biti dovoljno da komisija izradi sustav u dvije razine ili ćemo ostati na staronom na jednoj razini? O tome trebamo raspraviti sljedećih tjedana. U mojoj državi e, se ljudi protive ovom dvostupanskom ili dvorazinskom sustavu. E, mali proizvođači boje se da će birokracija značajno povećati troškove bez stvarne dodane vrijednosti. Tako da moramo razmisliti o tome hoćemo li izbaciti aneks 1, prebaciti to na internet platformu i hoće li to na jednaki način štititi zemljopisno podrijetlo proizvoda. Važno je zaštititi tradicionalne proizvođače, tradicionalnu proizvodnju. Radi se ovdje o mogućnosti e, koje ima e, parlament podsjećam na raspravu iz 2011. kada smo govorili o oznaci i imenu za absint i tada smo vidjeli koji dijelovi uredbe predstavljaju temeljni akt, a koje dijelove trebamo rješavati delegiranim aktom. Dakle, u ovom trenutku trebamo raditi na tome da se definira količina šećera u alkoholnim pićima i to je do sada dovodilo do tržišne nejednakosti i bilo netransparentno za potrošače. Trebamo imati zajedničke standarde kvalitete. Osim toga, oni proizvođači trebaju moći označiti svoje alkoholne proizvode ako u potpunosti e, u taj proizvod ne dodaju šećer. Zahvaljujem izvjestiteljici, ona je doista sve ono što je važno već rekla, korigirala pogreške komisije i mislim da se ovdje trebamo usredotočiti na važna pitanja. Poštovana kolegice Melior, ne znam moramo li ovdje e, voditi računa o označavanju, o etiketama. Mislim da to ne trebamo rješavati ovom uredbom. To pripada u drugu uredbu jer ovdje bismo trebali rješavati pitanja svih alkoholnih pića. O tome trebamo još raspraviti. Veselim se suradnji Međutim, ja sad moram odmah napustiti ovaj sastanak jer estonsko predsjedanje sada dolazi na odbor za poljoprivredu, ali moja asistentica će biti ovdje i sve zapisati. Hvala vam lijepa i veselim se budućoj suradnji. Hvala gospođa Milar. Sada gospođa Bojlan. Hvala izvjestiteljici na radu. Slažem se sa većinom onoga što ona napravila. Iako je to uglavnom tehnički dosje, želimo pojednostavniti regulaciju. Imam isto tako neke razloge za brigu. Vjerujem da ima prostora za rupe u budućnosti koje bi se tu pogledale u budućnosti, pa ću imati sama neke amadmane, posebno vezano za zaštitu od e, GMO proizvoda koji dolaze u Europsku uniju, želim da regulacija bude e, usklađena sa trgovačkim markama jer mi u Irskoj posebno se brinemo sa EU unijom imamo grani, a to je nešto što nas brine. Mislimo da će prijedlog komisije ostaviti vrata otvorena za previše restriktivnu e, interpretaciju naziva i kad se radi, pa ću tražiti e, u članku 8 točku 4b i njezinu izmjenu. Isto tako podržavam e, izvjestiteljicu vezano za delegirane akte. Mislim da parlament u budućnosti treba biti uključena, složila bi se sa izvjestiteljicom vezano sa činjenicu da je elektronski registar jedno unapređenje ali još uvijek trebamo imati neku, neki oblik aneksa 3 gdje bi se naveli svi mislim da bi bilo, ne bi bilo previše komplicirano održati registru, mislim da bi omogućilo proizvodima zakonsku zaštitu u zabrinuta sam i vezano za promjene u članku 12 tu su i izvjestitelji u sjeni spomenuli vezano za proizvode. Imam osjećaj da primjena u, u komisijnom prijedlogu bi dovela do anomalija u proizvodima i kako bi se na, oznaci navela, navelo porijeklo. Zabranuta sam i vezano za mala i srednja poduzeća. Mislim da ovaj propis svakako ne smije dovesti do situacije gdje oni su, su oni u nepovoljnom položaju. Njih treba zaštititi. Ukupno mogu reći da i imamo dobru osnovu na kojoj možemo dalje raditi. Zahvaljujem izvjestiteljici na radu i drago, mi je da ćemo dalje nastaviti raditi na ovom materijalu. Hvala lijepo. Danano. pardon. Prvo zeleni. To sam rekla. Vi ste sada na redu. Vi ste sada na redu. Vi zamijenjate gospodina Štrasa. Da, tako je, gospođo predsjedavajuća. Govorim u ime gospodina Strasa, izvjestitelja u Sjeni Zeleni, koji danas ne može biti ovdje. Htjela bih, kao i drugi, zahvaliti gospođi Ajuso na dobrom izvješću. On sadrži puno dobrih stvari. Ali dopustite da se usmjerim na ono što mi želimo naglasiti, a to je pravo potrošača. To su prava potrošača. Iznenađujuće je da je tako teško doći do pravih informacija za potrošača o žestokim pićima. Znamo kako se radi piva. Pivovare već dugo e, nas informiraju jako detaljno o sadržaju pive. Zašto je to toliko teže napraviti kad se radi o vinu ili žestokim pićima? mi živimo u jednom e, u najalkoholiziranijem području svijeta. Mislim da to nije koincidencija da je Estonsan ministar naglasio potrebu da trebamo točne informacije o pićima koja, koja konzumiraju potrošači. Dvanaest mjeseci neobveznog primjene, neobvezne primjene nije dovoljno dobro. Čula sam kolege iz regije gdje se proizvodi vino. E, oni ne žele e, stvarati probleme proizvođačima. ne žele ništa reći o tome da zapravo nemamo dobre informacije. No, trebamo više informacija o razinama šećera, o razini alkohola, o alergenima. Trebamo informacije o svim tim stvarima i to u detalje, u prijedlogu, u djelatnosti vjeruju da jedinica treba biti 40-50 cm, ali to je veličina konjaka u, u, u jednom restoranu gdje morate pokriti rukom čašu da vam ne bi ishlapio sto mililitara bi trebala biti minimalna količina po kojoj bi se informirali, u vezi sa kojom bi se informirali o sadržaju. Trebamo imati na umu da nema e, pravog razloga zašto, ne zašto znamo koji je sadržaj mlijeka ili pive ili bezalkoholnih pića a ne možemo ništa reći o sadržaju vina ili žestokih pića. Zadnji put kad smo govorili o tome, neki su spomenuli da se taj sadržaj mijenja iz godine u godinu. Ali većina e, proizvođača vina mijenja i svoje etikete svake godine. Ne treba sve to biti vrlo detaljno navedeno, ali ipak trebamo moći saznati što sadrže takva pića. Imamo nekoliko amandmana koje ćemo predložiti i ja se nadam da u ovom odboru, barem u ovom odboru, bismo trebali shvatiti da moramo zaštititi potrošača, a ne nikoga drugoga. Naravno, ne želimo nikome stvarati probleme, ali ovo mislim da treba biti naš prioritet. Hvala vam lijepo. Hvala predsjednice, hvala i gospođa Juso na njezinu radu. Dakle, revizija uredbe o žestkim pićima daje komisiji ovlasti koje po mom mišljenju prevazilaze ovlasti koje bi trebale biti njene. Što se tiče oznake zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene, komisija bi mogla u potpunosti određivati uvjete dodjeljivanja i kontroliranja tih oznaka što e, u potpunosti prazni od smisla e, oznake zaštićenog e, zemljopisnog podrijetla. Isto tako sam registar koji evidentira oznake bio bi zamljenjen jednim e, registrom koji bi bio u potpunosti pod nadležnosti komisije i onda države članice ne bi imale nikakvih prava po tom pitanju. Ja ću uložiti amandmane, naravno, glede ovih pitanja. Hvala vam. A sada? Imamo li još imamo još e, članova koji žele govoriti. Prva gospođa Soma. Hvala lijepa. Ja ću se također najsadačnije zahvaliti izvjestiteljici na uloženom trudu, pogotovo što je bacila pogled na delegirane pravne akte. To uvijek trebamo točno provjeriti koje ovlasti tu prenosimo na komisiju. Ja ću to isto još jedan put temeljito provjeriti. Što se tiče delegiranih akata, moram reći parlament ima pravo veta, tako da nismo tu potpuno bespomoćni. No, važno je o tome razmisliti. Što se tiče promjena ove uredbe koju trebamo e, uskladiti i sa uredbom o prehrambenim proizvodima, tu želim naglasiti kolegama koje e, traže i zahtijevaju označavanje na etiketama, pa to već imamo u uredbi o zaštiti prehrambenih proizvoda. U ovom trenutku imamo samo iznimku za alkoholna pića. A ako obavežemo sektor proizvodnje alkoholnih pića, ako to uspije komisija, tada ćemo onda morati e, prisiliti ih i na e, poštivanju uredbe o prehrambenim namjenicima. Dakle, mi ovdje ne moramo ništa e, donositi, nikakva pravila o označavanju sastojaka, jer će se to dogoditi automatski što se tiče naznaka alergenih e, tvari i to će morati biti učinjeno automatski, pogotovo ako u nazivu proizvoda možete imati naznaka da se radi o alergenu, tada ne trebate to posebno navoditi. Ako je netko sada alergičan recimo na višnje ili trešnje, ne smije piti liker od višnje, ali rakija i, slična žestoka pića ne sadržavaju alergene e, sastojke. To nije tako jednostavna situacija kod drugih alkoholnih pića. Osim toga, malo me čudio e, prijedlog komisije kada govori o 37% najmanjeg postotka alkohola Eh, je li to točno? Ako da, onda to treba ostati. Eh, druga stvar koja mi je upala u oko su bile neke obvezujuće definicije. Što je zapravo ono što se spominje u članku 21. objedinjavanje, što to znači? Eh, to trebamo doista definirati. definirati. Ne možemo mi tu e, sve e, ubaciti. Koje kriterije trebamo ispuniti za to? I na kraju, aneks 1, broj 2, pojam destilacija. Što to znači? Je li to jednostavna destilacija, destiliranje ili je to više struko destiliranje, destilacija, višekratna destilacija? Ne znam. Dakle, mislim da tu trebamo biti jako precizni jer nam treba pravna sigurnost u cijelom sektoru. Ono što također ne razumijem je da se spominje samo etilni alkohol, koji se dobiva od grožđa za proizvodnju alkoholnih pića. Samo takav alkohol smijemo koristiti. Kakva je onda razlika e, prema etilnom alkoholu koji dolazi iz proizvodnje pive? Mislim da je važno pripaziti na vrste ili oblike etilnog alkohola, dakle koji nastaje kod proizvodnje pive, jer on također može biti dalje korišten. Ne znam, nije mi jasno e, zašto se neki proizvodi smiju koristiti a ne smijemo koristiti etilni alkohol iz proizvodnje piva. Mislim da to treba nadopuniti. Drugačije oznake trebaju biti moguće za različita alkoholna pića, o tome izvjestiteljica već puno govorila, kako ćemo pisati e, riječ vodka, na njemačkom tu imamo obično ili duplove, to su dakle razlike, to su oznake koje već jako, jako dugo vremena koristimo i, i naš naši potrošači jako dobro razumiju određene oznake e, i nazive koje jednostavno ne možete samo tako zaboraviti ili izbrisati. A zatim ime arome. Ako piše na proizvodu liker, onda ne znamo e, kakav je okus tog likera, ili to liker od kave, čokolade ili slično. Ili ako neke biljke koristite za alkoholne proizvode, na primjer encijan, i to moramo dalje moći koristiti. I još nešto što su i ostale kolege primijetili je postotak šećera, e, koliko se šećera smije dodavati u alkoholna pića. Doista trebamo odrediti, uskladiti e, najveći postotak šećera. Možda bi bilo moguće e, napisati bez dodatka šećera na oznaci. To je rasprava koju često vodimo. Šećer deblja. Zašto bi proizvođači alkoholnih pića možda, zašto ne bi mogli reklamirati svoje piće tako da kažu da ne sadrže šećer. Još jedna stvar koju uopće ne razumijem, a nisam to ni ranije znala. Liker od jaja se sprema bez vrhnja, bez šlaga. Kod nas se često pije sa šlagom. Šlag koji sami proizvedete ili istučite. Možda bismo u ovaj liker od jaja još mogli dodati i šlag, ne znam, eto to mi je tako osobno palo na pamet, možda to nije toliko važno. Ali liker od ja sa šlagom jako dobro, ima jako dobro Hvala lijepo. Gospodin Hvala predsjednice. O čemu se radi ovom prijedlogu? Radi se o usklađivanju zadnje poljoprivredne uredbe koja to još nije, dakle to je 110.2008, sa, dakle, usklađivanje ovog, ove uredbe sa ugovorom iz Lisabona. Dakle, bilo bi dobro da zadržimo ključnih stvari. Čuli smo mnogo toga. Ja podsjećam da se ovdje radi o tehničkom i trgovinskom eh, dokumentu koji se tiče alkoholnih, žastih alkoholnih pića, a ne o e, zaštiti potrošača zbog prekomjernog e, prekomjerne potrošnje ili što, čega drugog. Dakle, ako se slažemo sa okvirima ovog teksta, onda brojne rasprave koje su se vodile ovdje ne trebaju uopće biti razmatrane u okviru prijedloga o kojima ćemo se morati izjasniti. Želim vas podsjetiti ipak da je ovaj sektor važan sektor, gospodarski govoreći, i na trgovinskom planu ovaj sektor predstavlja, možda će nekima ovo biti nebitno, ali to ipak predstavlja 10 milijardi eura u izvoza i nekoliko milijuna radnih mjesta, tako da moramo paziti kako se bavimo ovim tekstom. Ja ovdje vidim određen broj pitanja koje se da postaviti, postaviti ih komisiji, u ostalom prijedlozi koje kolegica Pilar e, iznosi su u potpunosti dobri. Moje najveće pitanje tiče se ukidanja priloga trećeg i uspostave ove, ovog online registra. Nije da se protivim tom registru, ali nejasno mi je u biti o čemu se tu radi, tako da bih htjela čuti od komisije određena pojašnjenja, a što se tiče ovih ovlasti koje se ona sama želi dodijeliti, dakle moći, mogućnosti da mijenja taj registar e, izvršnim aktima, to mi je donekle deplasirano. Drugo pitanje, ovdje se radi o prijevodu oznaka zemljopisnog podrijetla e, na druga pisma, a ne ona koja se koja se koristi u Europi. Ovdje mislim na tržišta, na primjer, azijsko tržište. U prijedlogu prijevodi se omogućavaju samo putem delegiranih akata, a do sada je dosadašnji tekst to sustavno omogućava. Kada želimo pojednostaviti nešto, znate, ja ovdje stvarno ne vidim kako je to pojednostavljenje u ovom prijedlogu komisije. Dakle, moramo biti dosljedni glede pravila ponašanja kojih se trebamo držati ovdje i u svakom slučaju u svojstvu izvjestiteljice na odboru AGRI po pitanju ovog teksta, ja ću biti iznimno pažljiva e, i držat ću, imat ću u vidu sve prijedloge koji se iznose u odboru Envi, kako bismo dalje mogli raditi. Hvala gospođi Dele. Ima li još kolega koji žele sudjelovati u raspravi? Nema. Onda ću dati riječ gospodinu Vanofeu iz glavne uprave agrikoj ima riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuću. Komisija Zahvaljujem zahvaljuje na komentarima vezanim za ovaj prijedlog. Sektor žestokih pića e, dodaje vrijednost a poljoprivrednom sektoru sadašnji regulativa o žestokim pićima dobro je funkcionirala u prošlosti, omogućila je rast i radna mjesta u sektoru, ali prihvaćena je prije Lisabonskog ugovora i to je zadnji, zadnji, akt koji treba prilagoditi, stoga komisija predlaže nešto što, čime ne želi promijeniti pravila, nego želi unaprijediti tekst i pojednostavniti procedure koje su trenutno na e, snazi. Komisija pozdravlja amandmane koji su predloženi, koji imaju isti cilj i općenito znače, značajno poboljšanje teksta. Međutim, što se tiče e, komisije, ne, može prihvatiti sve amandmane, na primjer prihva, naglasio bi da ovaj šestomjesečno razdoblje za ispitivanje i analizu nešto što ne možemo podržati, a da istovremeno nismo sigurni e, da će zemlje članice isključiti greške u primjeni kako isto tako jednostavno brisanje ovlasti komisije da provjerava prilagodbu, odnosno korištenje treba se smatrati jer je takva procjena uprava u tijeku na bazi sadašnjih propisa i treba se nastaviti. Naravno, pravni instrumenti mogu biti drugačiji od one koje su u članku 34 i komisija je otvorena da ispituje i alternativna rješenja. Isto tako komisija pozdravlja amandmane koje su predložili u, u Agriju i od koje je isto tako su predložili zastupnici i oni će se isto tako razmotriti komisija. Međutim je donekle zamnutra vezano za amandmane iz Agrija, vezano za definiciju polutanta, zagađivača i odredbe vezano za mješavine. usto to amandmani koje je preglasio Agri odbor i amandman koji je predložio Inted kojim se smanjuje e, uvodne napomene vezano za pravila kad se radi o GI, znači zemljopisnom porijeklu. Smatramo da nisu potpuno konzistentni. Želimo zaštićeno promijeniti u registrirano. Mislimo da to ne treba prihvatiti jer se tu radi o reinvenciji na porijeklo hrane i prema tome na i referenca je točna je referenca na zaštićeno geografsko porijeklo odbor e, komisija je spremna dati dodatna pojašnjenja vezano za ove točke kako bismo finalizirali ovaj tekst na najuravnotežniji način koji bi omogućio da se da, da dalje kvalitetno funkcionira sektor žestokih pića. Hvala vam lijepo. I sada dajemo reč gospođi Ajuso. E, u redu, hvala vam lijepa predsjedateljice. Prije no što ću nešto komentirati, želim zahvaliti komisiji, tajništvu i pravnoj službi na pomoći, to sam zaboravila ranije reći, doista je ta suradnja bila vrlo korisna. I naravno moja asistentica Marta je radila jako e, e, puno na ovom izvješću. E, zahvalna sam na svim komentarima koje sam čula i na onima koji su se sa mnom složili, na onima koji se nisu složili sa mnom, zato što je nužno raspravljati o amandmanima i nužno je popraviti, poboljšati ovo izvješće. Slažem se s većinom što je rekla e, gospođa Somer, svezano za proizvodnju pive, o, Prostite, mislim da se radi o alkoholu koji se e, e, odvaja kada proizvodimo bezalkoholnu pivu e, i doista imamo e, mnogo alkohola poljoprivrednog podrijetla. Možemo raspravljati o tome i možemo to uključiti u jedan amandman. Osim toga, postoje teme, kao što je rekla gospođa Somers, koje ne ulaze u ovu uredbu, već e, potpadaju pod druge uredbe. To su označavanja, etikete na proizvodima, E, to ćemo tehnički rješavati u okviru druge uredbe. Hvala e, lijepa svima i nadam se da je obavljen dobar posao. Hvala lijepo. Hvala kolegama na raspravi. Vezano za ovaj dosje imamo amandmane koje se može dati do 7. rujna 2017. u 11 sati. I ovime smo zaključili naš dnevni red za danas. Naš sljedeći sastanak je 12. I tada ćemo imati zajedniču razmjenu gledišta sa deve i kod, o, tema je vrlo zanimljiva pa se vidimo sutra ujutro u 9 sati. Ugodnu večer vam želim možda i jedno piće. Budući da govorimo o pićima, mogli bismo sada na jedno piće otići. Hvala vam.